biti vrlo važno. Hvala. Hvala lijepa. Ovim zaključujemo ovu zajedničku raspravu. Glasanje je sutra. Pa prelazimo stoga na sljedeću točku dnevnog reda. Prelazimo dakle na zajedničku raspravu o koheziji. Ovdje imamo nekoliko izvješća. Izvješće gospođe Damato o povećanju učinkovitosti malih i srednjih poduzeća. Gospodin Sisak, čiji je izvješće e, usmjereno na mala i srednja poduzeća, te također izvješće gospođe Iskre Mihajlove o najboljim praksama i inovativnim mjerama, kao izvješće gospođe Breso o europskoj strategiji za alpske područje. područja. Najprije pozivam gospođu Rosu D'Amato kao izvjestiteljicu na četiri minute. Hvala lijepa, hvala kolegama i izvijestima u sjeni s kojima sam produktivno surađivala za vrijeme pregovora. Na odboru regi mi smo govorili o tome kako na holistički način trebamo govoriti o tematskoj cijelini broj 3, a to je konkurentnost malih i srednjih poduzeća. Ima ih oko 3 milijuna u Europi a ima oko 250 tisuća e, zaposlenika i predstavljaju 99% e, svih zaposlenika. Omogućuju e, više kvalitetnih radnih mjesta. U Europi mala i srednja poduzeća su vrlo raznovrsna. Sve više ima mikropoduzeća s manje od 10 zapolenih snika. Gospođo D'Amato, i e, morate usporiti, molim vas usporite. Danas 93% e, e, predstavljaju male i srednja poduzeća. Dakle, treba imati sada 64 milijarde koje će postati 140 milijardi. I e, ostvariti je nužno e, kako bi e, naša poduzeća mogla rješavati probleme s kojima se učavaju svakodnevno. Ekonomska kriza i mjere štednje u potpuno su ugušili internu potražnju a normativna struktura prava je džungla koja otežava ulaganja mi e, zbog toga kažemo da treba organizirati javne natječaje na transparentan i inovativan način, a direktiva o javnim natječajima u Europi bit će dobrodošla koja će uvelike olakšati administrativnu turu za malo i srednje poduzeća. Države članice sada govore o e, za kašnjenju plaćanja i ta direktiva se mora na ispravan način usvojiti. Ne možemo dopustiti da naša mala i srednja poduzeća se ne prijavljuju na javne natječaje zato što nemaju povjerenja u sustav. Gospođo Damato, molim vas pokušajte govoriti sporije. Mi obično slušamo nad jezicima e, koji su sporiji nego li italijani. I kolega Caputo bila je ista stvar. E, on isto jako brzo govorio i znate u nekim, e, neki jezici preuzimaju prijevoz talijanskog iz nekog drugog jezika. Molim vas usmite to u obzir. Prema tome, moramo paziti, to poručujem komisiji, da se da pristup kreditima. A mikro poduzeća su često na vlastitoj koži iskusili probleme kako su pokušali dobiti kredite od strane banka. I postoje problemi vezano za financijski inženjerim koji banke pokušavaju ponuditi, a to su proizvodi s visokog rizika. Prema tome, kada gledamo još usto na e, sva pravila vezane za državne potpore, vidimo da se naša poduzeća nalaze u vrlo zahtjevnoj situaciji. U određenim sektorima, manufakturnom sektoru, e, na, e, u mnogim drugim sektorima, pametne mreže, zelene zeleni automobili i tako dalje. Moramo pri tome dodati i cirkularno gospodarstvo čiji je cilj gospodarski rast koji će biti održiv, a također se trebaju promicati zelena radna mjesta. treba se dakle uzeti u obzir i popravljanje i recikliranje. Nešto to će biti ekološki kompatibilno. To može dati mnoge mogućnosti za mala i srednja poduzeća vrlo je važno da e, se uzme u obzir cijena energenata jer u Europi se ta cijena najviša mora se uzeti u obzir i dekarbonizacija. Mala i srednja poduzeća mogu zaista omogućiti također i integriranje imigranata koji dolaze na europsko tržište rada. Naša mala i srednja poduzeća su vrlo lokalna, ali moraju se internacionalizirati. Hvala lijepa, gospođo Damato. A sada za maksimalno četiri minute Ramon Luis vasquez Ciso ima riječ koju je također dakle, izvjestitelj. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, svjesni ste činjenice da dio onoga što sada radi Europska unija je vezano za ekonomski rast i za kvalitetu radnih mjesta. Komisija je započela e, proces e, pametnih specijalizacija. Kakve su to inovacije za pametne specijalizacije? O čemu se tu zapravo radi? Radi se o primjeni inovacije, tehnološkog razvoja i istraživanja na ekonomsku i proizvodnu stvarnost u našim regijama. Naime, jednom kada budu ustanovili gdje, koje su im jake, a koje su im slabe strane. Sve to zasniva se na operativnim programima koji će prisiliti regije da svoje strategije sačine es ante. U protivnom, neće biti moguće da regije dođu do sredstava. Te strategije su jasno zasnovane na sudjelovanju i e, tvrtki i sveučilišta i državnih struktura. Mi smo u parlamentu na odboru regiji izradili izvješće kojim želimo postaći komisiju da primjeni te strategije. Naime, radi se o prvom izvješću koji se bavi tim pitanjima u ovom parlamentarnom sazivu. izvješće e, se temeljilo na informacijama mnogih specijaliziranih udruga iz tog sektora, a postao je zaista konsenzus među članovima odbora za regionalni razvoj. 33 člana odbora glasalo je za, svega 3 su glasali protiv. Samo izvješće je poboljšano zahvaljujući velikom broju važnih amandmana koji su uloženi. Što se pak izvješća, izvješća tiče, moramo eh, naglasiti želju da Europska unija uloži napore kako bi taj pametni i integrirani i inovativni gospodarski rast zaživio. Htio bih također naglasiti važnost istraživanja tehnologije i koje bi trebali biti prioritet investicije. Na taj način bi se moglo financirati iz izvora regionalnog fonda koji će omogućiti da se ostvore kvalitetna radna mjesta. Potrebno je načiniti analizu kapaciteta i e, kompetencija kao e, kako ljudi, e, tako i tvrtki. Naglašavam također da nam je potrebna povećana suradnja između regionalnih vlasti i zajedničkih programa. Moramo izbjeći preklapanja. Treba također osnovati nacionalne observatorije koje će pratiti situaciju i davati pokazatelje. Činjenica da je s nama danas i komisija, moram reći da postoje probleme koje bi ta strategija mogla naići. A sada na četiri minute riječ ima gospođa Mihajlova. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, povjerenice, ja sam ovdje danas e, kako bi predstavila izvješće koje je e, usvojio odbor za regionalni razvoj. Radi se o programu Interreg. Radi se o izvješću koji sadržava iskustva, inovacije e, kao i doprinos programu e, Horizont e, za Europu 2020. godine kao i preporuka za budućnost. U tom smislu transnacionalna i prekogranična suradnja je, su omogućili dobre prakse, omogućili su da dođe do transfera e, znanja i vještina, a e, također su poslužili da se bori protiv problema kao što je nezaposlenost i omogućili su bolju obuku. Program je otprilike 10.000 eura predstavlja svega 2% kohezijskih politika, 2% proračuna kohezijskih politika i jednostavno nije dovoljan s obzirom na sve ono što bi trebao ostvariti. Program Interreg je također vrlo kasno izglasan. Stoga je vrlo važno da države članice izdvoje sredstva kako bi se ispunili ciljevi tog programa molimo države članice da stvore sustave nadzora i e, procjene kako bi se bolje moglo e, objaviti ono što se stvorilo u okviru Interrega. U sadašnjoj situaciji imigracije treba također sagledati Interreg jer je vrlo važno kako se upravlja pograničnim e, regijama. Vrlo je važno naglašavati da su potrebne inovacije i povećati e, sinergije između e, svih aspekata ovih programa. Nužno je pojačati suradnju na planu istraživanja i razvoja. Potrebno je također imati više sinergija za program Obzor 2020. godine e, kao što je potrebno izdvajati više za investicijske fondove. Sve to trebalo bi omogućiti više inovacija. Financijski instrumenti trebaju predstavljati važan i konstantan instrument u tom se e, izvješću također govori o izvješćima europskih tijela za suradnju i sinergije i također se traži da se u potpunosti omogući da se ostvari prekogranična mobilnost kao i mm, zakonski propisi kojima se ta mobilnost regulira. Potrebno je također omogućiti i više izdvajanja sredstava kako bi se poboljšale politike integracije. Istraživanja naime pokazuju da Interreg otvara mnoge mogućnosti i mogao bi biti temelj za mnoge programe koje će se tek osmisliti, a to bi zaista mogao biti temelj kohezijske politike u budućnosti. Hvala. I na kraju posljednja izvjestiteljica Mercedes Breso na četiri minute. Hvala lijepa predsjedniče, gospođo povjerenice, dragi kolege. Kohezijska politika o kojoj danas razgovaramo s ova četiri izvješća jedno od malobrojnih instrumenata koji su na raspolaganju građanima, studentima, radnicima i tvrtkama resursi koji su ovdje na raspolaganju su oni koji se daju izravno teritorija i to su jedna od još rijetkih izvora financiranja u EU, naročito na lokalnoj razini. Uloga regija i lokalnih tvrtki vrlo je važna. Važna je također i u strategiji za makro regiju, alpsku makroregiju koje se odnosi moje izvješće. Alpska regija na taj način ima jako puno mogućnosti da se ulože u mnoge evropske projekte koje neće biti samo regionalni, a također što se upravljanja tiče, to se radi na mnogo razina, od lokalnog, regionalnog sve do evropske razine. Stoga sam uvjerena da se uloga lokalnih tvrtki i regija treba ojačati. To sam napisala u izvješću. E, ta se tijela moraju u potpunosti uključiti u strategiju, želimo li polučiti rezultate. Osim toga znamo koliko je važno da u tu strategiju nema preklapanja između regionalne i prekogranične suradnje koje već postoje. Treba dati dodanu vrijednost na postojeća iskustva i treba se suočiti sa već zajedničkim e, interesima alpskog i predalpskog područja. A e, jako dobro znamo da što se događa u toj regiji da se to odražava na cijelu Europu. Trebaju nam koherentni ciljevi za Europu za 2020. godinu razvoja i energije. Dakle, ta strategija treba omogućiti da se osmisle i realiziraju makroregionalni projekti. Ta strategija za Alpe predlaže instrumente koji bi u tom smislu trebali se pokazati korisnima. Strategija bi trebala biti novi instrument za podršku razvoja u tom području i to ne samo u tradicionalnim sektorima turizma ili pa gastronomije koji dalje ostaju bitni, ali iznad svega i u više inovativnim sektorima. Ono što će postati važno je suradnja između urbanih, periurbanih i ruralnih zona sa onima koje će biti u planinskim područjima. Treba dakle se za dobru strategiju kako bi se obnovila situacija u tim područjima. E, treba dakle revitalizirati taj sektor kao i ulaganja e, za cijelu Alpsku i Perialpsku regiju E, kako bi se privukle javna i privatna ulaganja. Dakle, putem EFSI-a i kohezijske politike. Nećemo moći razviti te teritorije e, sve dok ih ne povežemo s ostatkom svijeta. U alpskim e, regijama postoje mnoge problemi i e, manjkavosti i e, ali istovremeno postoji mogućnost da se tu otvore mnoge tvrtke, samo moraju im se zato dati odgovarajući uvjete. Moramo dakle te zone učiniti privlačnima, privući mlade ljude i tvrtke, a velike infrastrukture e, postoje u programu i e, isto tako moramo znati da nam trebaju mnoge učinko, mnoga učinkovita sredstva. U svakom slučaju neće to biti jedino rješenje, ali svakako će biti jedno od važnih rješenja. Hvala lijepa, a sada u ime, u ime komisije povjerenica Kretu. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Zahvaljujem Uvaženi kolege, pozdravljam vas. Vrlo mi je drago što sam danas ovdje s vama na plenarnom zasjedanju. Želim zahvaliti izvjestiteljima, izvjestiteljicama i izvjestiteljima i također želim eh, spomenuti i odbor regio Europskog parlamenta. Ovi ova odlična izvješća se bave podrškom kohezijske policije, politike pametnom rastu i alpskoj strategiji. Uzimajući u obzir činjenicu da imam samo pet minuta da bih govorila o ovim iznimno važnim temama, krenut ću na samu temu. Kad je riječ o izvješću gospođe Damato o pojačanju konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, e, dijelimo mišljenje parlamenta parlamenta da su operativni programi sada bolje fokusirani na strateške prioritete i kada su povezani s inovacijama imaju dobru potencijalnu ulogu u kreiranju kvalitetnih radnih mjesta. E, podrška malim i srednjim poduzećima uključujući i start-upove e, trebaju uključivati mehanizme za poduzetničke vještine kao i niz e, usluga usluga e, kojima se mogu koristiti mala i srednja poduzeća kako bi mogla e, unositi inovacije i rasti. To sve mora biti lako dostupno malim i srednjim poduzećima. Upravo smo zbog toga poduzeli niz mjera za pojednostavljenje a rezultati radne skupine za pojednostavljenje e, za podršku malim i srednjim poduzećima vidjet će se krajem rujna. Nastojimo uvesti nekoliko preporuka o e-koheziji i pojednostavljenju troškova. Želimo olakšati živote korisnike. Znate da nama nije jednostavno doći do ravnoteže između potrebe da se pojednostavne pravila i da se učinkovito nadzire način na koji se troši novac europskih poreznih obveznika. Europska komisija prima na znanje ideju da se uspostavi participatorna platforma e, i želim vam reći da doista postoji jedna web stranica koja je upravo tome posvećeno e, jedna otvorena platforma gdje se prezentiraju svi projekti koje financira Europska unija uključujući projekte za mala i srednja poduzeća kada je riječ o izvješću e, o e, strategijama za pametnu specijalizaciju, pozdravljam e, podršku za pametnu specijalizaciju u kohezijskoj politici i zahvaljujem E, gospodinu Arseru na njegovom e, izlaganju. Najvažniji izazovi dolazi kada se e, govori o provedbi. Naš izazov sada je provedba strategija na terenu i slažem se sa naglaskom na važnosti koordinacije e, uspostavljanju platformi i poticanju suradnju i zajedničkog rada na svim razinama kao i međunarodnu e, prekograničnu suradnju. Komisija će i dalje e, olakšavati te procese, na primjer putem platforme za pametne strategije koja podržava regije za razvoj i provedbu strategija. E, Španjolska, na primjer, putem Sevi instituta može dati važan doprinos. Nadalje mi ćemo e, paziti da europske regije imaju koristi od potencijala povezivanja kohezijskih politika sa drugim europskim instrumentima kao što je Horizont 2020 i plan ulaganja te fond za strateška ulaganja to jest Junckerov plan. Kao što znate mi smo već objavili E, e, smjernice odnosno vodič za one koji žele koristiti te kombinirane fondove i naravno nećemo se na tome zaustaviti mi ćemo izraditi i druge vodiče a nakon toga će uslijediti razmjene dobre prakse ja vjerujem u razmjene dobre prakse Neke regije bolje uspijevaju od drugih, neke imaju više iskustva, imaju bolje administrativne kapacitete, a neke države članice su tek na početku tog puta, pa moramo učiti jedni od drugih. Kad je riječ o izvješću gospođe Mihajlove o Europskoj teritorijalnoj suradnji, želim naglasiti da zahvaljujući našim uh, ulaganjima u program Interreg ja sam se bavila ovim programom programom zahvaljujući ulaganjima putem programa Interreg vidimo da je doista došlo do bolje suradnje preko granica od e, istraživanja do zaštite okoliša. Posjetila sam 25 država u svom dvogodišnjem mandatu i e, pratila sam niz ciljeva kad je riječ o prekograničnoj suradnji i vidim da se ona može bitno poboljšati okruženje se bitno mijenja pa doista cijenim e, ovo izvješće na vlastitu inicijativu. Čestitam vam na toj ideji. Osobito se slažem s vašim preporukama koje potiču uspostavljanje integriranih e, i održivih teritorijalnih strategija razvoja u prekograničnim područjima. To je važno kako bi se koristila teritorijalna ulaganja ulaganja i lokalni razvoj, a to je pitanje zajednica koje može igrati veliku ulogu u tome kako bismo imali rezultate potrebno je čvrsto opredjeljenje i suradnja na tehničkoj razini preko granica u državama članicama. Nažalost imamo neke prekogranične programe koji su već blokirani, a mi ćemo zajedno sa tim državama državama nastojati osloboditi te programe. Eh, imamo prekogranične regije koje u potpunosti koriste tu mogućnost zajedničkog razvoja i vjerujem da je vaša potpora neophodna. Meni je ovo iznimno važno. Mnoge države članice bi željele graditi granice, no ja smatram da je važno ukloniti administrativne barijere među državama članica. I konačno kada je riječ o izvješću o alpskoj strategiji mi e, komisija pozdravlja ovaj uravnoteženi pristup koji uzima u obzir rada nekoliko odbora Europskog parlamenta. Imala sam mogućnost razgovarati nekoliko puta o toj strategiji koja objedinjuje neke od najnaprednijih država u Europskoj uniji, ali također i države koje nisu članice Europske unije te siromašnije regije kao što ste već naveli. Slažem se s vama da je nužno poticati koordiniranje financiranja kohezijske politike i ostale instrumente. Kad je riječ o makroregionalnim programima i akcijama, e, iznimno je važno u potpunosti iskoristiti sve sinergije. Kao što znate, komisija je već prilagodila zakonodavni okvir kohezijske politike tako da program uzme u obzir ciljeve i projekte makroregionalnih strategija. No alpska strategija poput i svih ostalih makroregionalnih strategija, na primjer Dunavske, Baltičke, e, Jadranske, te strategije pripadaju državama članicama a donesene su na zahtjev država članica komisija će igrati ulogu E, onoga koji pomaže, koji olakšava. Pozdravljam e, ideju investicijske platforme. Vidjet ćemo možemo li kombinirati razne vrste europskih fondova za infrastrukturne projekte e, i za manje razvijene regije, odnosno područja. Komisija ima tu aktivnu ulogu i mi ćemo biti aktivni ako će naša aktivnost aktivnost donijeti dodanu vrijednost. No mi to možemo učiniti u partnerstvu sa državama članicama i regijama koje u tome sudjeluju. Zahvaljujem, ja sam prekoračila svoje vrijeme, ali riječ je o četiri izvješća i očekujem raspravu na plenarnoj sjednici to dovodi do toga da ću sada kod sljedećih govornika paziti na držanje vremena. E, sada ću pozvati predstavnike odbora e, za EMPL. Jerome Legrio ima riječ. Hvala. E, dopustite mi prije svega da zahvalim gospođi Breso, izvjestiteljici za Alpsku regiju kao e, izvjestitelj e, za mišljenje odbora za e, zapošljavanje htio bih reći naše mišljenje. U mom izbornom okrugu planina San Michel je visoka 4000 metara. Htio bih reći da Alpska regija ima određene specifičnosti. Htjeli smo dati konkretne prijedloge vezane za zapošljavanje. Prije svega, jako je važno da se naša strategija usredotočuje na strateški važne e, e, teme. I to prije svega da, na taj način da se povezuju poduzeća s istraživanjem. I isto tako informacije treba dijeliti s e, tržištem rada. I potrebno je da se uspostavi centar znanja i zapošljavanja na regionalnoj razini i da bude više jezičan. Na kraju bih htio reći, gospodine predsjedavajući, da slobodno kretanje osoba je preduvjet da se postignu e, ciljevi teritorijalne, ekonomske i okolišne kohezije. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik koji će govoriti jednu minutu je gospođa Brijana. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Okolišne teme su transverzalne i protežu se po mnogim disciplinama i to je zapravo srž mišljenja odbora ENVI. Kada razmišljamo o izvješćima o turizmu, poljoprivredi, bioraznolikosti te upravljanju šumama, te također kada govorimo o industriji, cirkularnoj ekonomiji, prometu i energiji. Kada govorimo o makroekonomijama moramo posjetiti veću pozornost planinama koje su zanemarene u odnosu na one urbane. potrebno, njima je potrebno osigurati socijalni i turistički razvoj zato što obiluju kako prirodnom tako i kulturnom baštinom. Kada govorimo o klimatskim promjenama, e, one mogu imati pozitivnog učinka kada smo u planinskim regijama. Također ovdje mislim na kisele kiše i na veliko topljenje snijega koje može izazvati poplave. E, to je vrlo važno područje i e, imamo jako puno posla kad je riječ o osiguranju od e, uništavanja teritorija zbog prevelike količine kiša. Također, e, to su i male regije koje zaista obiluju posebnostima i zahvaljujem izvjestiteljici što su napravili ovo izvješće te smo dali svoje mišljenje u, ime odbora np Molim vas, nemojte tako brzo govoriti. A sada za tran Daniela Ajuto. imate dvije minute. Hvala predsjedniče. Kao izvjestiteljica mišljenja odbora za promet, ja se moram protiviti sa metodom kada je riječ o e, sastavljanju krajnjeg izvješta, tako i po pitanju nekog sadržaja kada je riječ o odborima koji su bili zaduženi za mišljenje, a ta njihova mišljenja nisu bila uvrštena u ono konačno izvješće. Dakle, sve ono što je bilo usvojeno na drugim odborima nije bilo e, uvršteno u ova izvješća i zato bi ih trebalo revidirati. Znači, svatko od nas je obavio vrlo važan posao, ali nam nisu uvrstili naša mišljenja u konačna izvješća i to je ponašanje koje je dopustivo. Zato ću podnijeti čitav niz amandmana o kojim će se sutra glasovati i koji sadrže one točke koje proizlaze iz tekstova različitih mišljenja, a koje izvjetiteljica nije uzela u obzir. U tim amandmanima mi smo predložili teme poput potrebe za jamčenjem građanima pristupu, e, pristup e, svim onim e, dijelima, znači djelatnostima koje se aktiviraju iz javnih sredstava. I također tražimo transparentnost po pitanju financiranja i po pitanju korištenja fondova. Dakle, mi ne želimo pokretati niti financirati nove projekte vezane uz promet sve dok ove infrastrukture koje i danas postoje se u potpunosti potpunosti ne iskorištavaju. Odbor za promet je tražio da se financiraju, da se ne financiraju infrastrukture koje podnose rizik za zaštitu okoliša za, ili za zdravlje ljudi. Kako onda da ne razmišljamo o Torinu Leoneu, znači to je o dijelu koje su stalno odbijalo lokalno stanovništvo i koje nikad nije bilo uzeto u obzir u konačnim izvješćima i odlukama. Dakle, mi smo htjeli promovirati javna savjetovanja kako bismo poštivali volju građana i kako ne bismo stvarali nova velika nepotrebna infrastrukturna dijela koji samo e, hrane korupciju i koji uništavaju naš okoliš. Hvala. Hvala lijepa. Sada odbor za poljoprivredu Ulrike Miller ima jednu minutu predsjedniče. Poljoprivreda je osnova za živi e, prostor e, u ruralnom području koji cijenimo. E, stoga je poljoprivreda i šumarstvo važna za provođenje europske politike. Stoga moramo oprezno upravljati našim resursima i štititi posjede seoskih obitelji te na taj način se pobriniti za sljedeću generaciju. E, to je jedan od naših najvažnijih e, zadataka. Alpska strategija sa umreženim pretpostavkama za ciljane potrebe regije e, tako vi snažimo turizam, mobilnost i čuvamo alpski prostor kao prostor E, poljoprivrede i odmora. E, zahvaljujem svim kolegima, e, kolegama što su na tome poradili i što se bave tim područje. Hvala lijepa. Sada dolazimo do govornika klubova. Krištof Hetman ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Ja bih se srdečno zahvalio gospođi Mihajlovi za to e, što je ukazala na teritorijalnu suradnju. To, taj fenomen je ključ Evropske unije. Povijest europske teritorijalne suradnje je priča o uspjehu. E, to je prekogranična suradnja ona ima veliku važnost za korisnike i za korisne projekte. Prekogranični programi su vrlo važni. Oni su dokaz za to kako je e, važno e, da djelujemo na graničnim područjima i u trećim zemljama. E, mi poduzimamo projekte koji potiču povjerenje Moramo se baviti i periferijem Europske unije e, koji i paziti na njihov razvoj. Moramo osigurati da e, ova teritorijalna suradnja e, dobije svoju vrijednost i nakon 2020. Kak moramo povisiti učinkovitost. Trebamo veću fleksibilnost kroz provođenja ovih instrumenata kako bismo potakli povjerenje naših sugrađana. Hvala, lijepa kolega. Sada za SID tri minute ima e, riječ Ulrika Dančila. Ulrika Dančila. Govoreći o teritorijalnoj suradnji, e, moramo misliti i na jedinstveno tržište E, trebamo jednaki razvoj svih regija trebamo ekonomsku integraciju u europi e, trebamo povećati i konkurentnost regija kako bi e, tržište moglo funkcionirati stoga trebamo imati uravne uravnoteženu raspodjelu gospodarskih aktivnosti tu je važna geografija e, regionalna politika može biti vrlo korisna nacionalne vlade moraju e, e, djelovati na lokalnoj i regionalnoj razini Treba doći do umrežavanja nacionalnih politika. E, nemamo zato jedinstvene formule, ali načela kao partnerstvo, transparentnost, subsidijarnost, sudjelovanje civilnog društva i tako dalje mogu doprinijeti e, partnerstvu između e, vlasti i javnih tijela i privatnih poduzeća. E, mala i srednja poduzeća su tu vrlo važna. One stvaraju 85% djelatnosti na tim područjima. E, tu moramo surađivati e, kako bi moramo poticati djelatnost žena E, moramo poticati nove inicijative kako bi e, rasli dohoci e, obitelji. Europske regije se moraju prilagoditi globalnom pritisku. Klimatske promjene su također opterećenje, ali mogu biti i šansa. Starenje stanovništva je također izazov moramo e, imati e, dobru kohezijsku politiku u Europi. E, moramo se svi truditi da u ujedinjenoj Europi svi mogu uživati u napretku. Naši gradovi i sela moraju moći ulagati za

Äh, Hvala lijepa gospođo Tomašić za liberal. Govori sada Petras Austričević. Hvala. Dragi kolege, za europske liberale mala i srednja poduzeća uvijek su bila ključni pokretač rasta, otvaranja radnih mjesta i razvoja. Radi se o 23 milijuna malih i srednjih poduzeća, što je 99% svih poduzeća i oni otvaraju dva od tri e, radna mjesta u privatnom sektoru. Možemo očekivati da će europske vlasti učiniti sve da pojednostave sva pravila kako bi e, potaknuli sinergije i e, diversificirali izvore financiranja e, te na neki način bolje koordinirali postojuće e, politike. Isto tako treba pojednostavniti procedure za strukturne fondove, za mala i srednja poduzeća u različitim regijama i zemljama. Kohezijska politika se nije nikad lako provodila. Od početka je tome tako. Međutim, svi znamo da europski strukturni i investicijski fondovi su imali značajan e, utjecaj na razvitak brojnih država članica. Međutim, jedini način sada da se zadrži njihov utjecaj je da se razgovara i djeluje kako bi se otvarala ra, e, kako bi se na najbolji način koristila sredstva e, i kako bi se ostvarila dodana vrijednost i dalje nedovoljno, nedovoljno sredstava se e, e, koriste za inovacije. Hvala. Sljedeći govornik u ime Ljevice je gospođa Mihels. Imate minutu i pol. Hvala lijepa predsjedniče, gospođo povjerenice, kolege i kolegice. E, imamo veliko iskustvo u provedbi regionalne politike. Moramo biti konkretni, to se tiče pitanja podnestavljivanja regionalne administracije, mali projekti i prekogranična suradnja, e, veća moć odlučivanja na lokalnoj razini i tako dalje. Od velike važnosti je međutim kraj jednostrane politike štednje jer je ona najveća prijetnja koheziji i e, politici javnog ulaganja. Apsurdno je e, sa, da se prijetimo zamrzavanjem strukturnih fondova kada Portugal i Španjolska e, nemaju ni prostora za ulaganje. I na kraju rezovi u proračunu Europske unije za 2017. na području kohezije e, su prijetnja e, životnom standardu u mnogim dijelovima Europe. E, mjere Junkera su vrlo dobre, ali moramo imati instrumente solidarnosti, to jest kohezijsku politiku mi ne smijemo tu i imati rezove. To je nedopustivo. Hvala lijepa, gospođo Mihels. A sada za zelene e, minutu i pol ima Michel Rivazi. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, e, dragi kolege. Ovo izvješće bi trebao imati za cilj promicati održivi razvoj u Alpskoj regiji i e, nije dovoljno ambiciozan u smislu ekologije, korištenja obnovljivih izvora energije u području prometa. Naši amandmani nisu e, prihvaćeni, u, u tom slučaju nećemo prihvatiti ovo izvješće. Želimo da se prije svega koristi e, već postojeća infrastruktura i to prije svega mislim na područje Torina. I predsjednik e, SNCF-a, Francuske željeznice, e, se uključio u tu raspravu. To je rasprava koja se već godinama vodi o toj regiji. I to je nešto što je puno skuplje nego regija Perpinjan Figueras. To bi koštalo 27 E, eura kilometar, a e, ovo bi koštalo puno više. Kao što znamo, danas ta linija perpignan e, figeras je u gubitkima, gubicima. I cilj je bio da se da se krivo je zapravo poveća vrijednost i zapravo porezni obveznici plaćaju tu razliku. Dakle, treba puno bolje upravljati javnim novcem. Želimo bitno je da izvješće ide za tim da se smanji zagađenje ovih regija, ali želimo e, da se koristi e, već sada ona infrastruktura koja postoji. Hvala. Hvala. u ime FDD, EFDD-a e, Reid. večer, gospodine predsjedavajući. E, kohezijska ili teritorijalna e, kohezija često se e, zapravo znači potrošnja novca poreznih obveznica. Potrebno je nuditi konkurentne proizvode uloga tržišta stavlja se u središte pažnje, ali cilj je da se ostvari e, prosperitet, a to nije samo e, inače e, to nije populatistička politika. Međutim, to je teško provesti u djelo. Trebamo priznati ogromnu štetu koja proizlazi iz oligopola i državne kontrole i monopola i puno toga ide na štetu poreznih obveznica. Ništa u ovom izvješću koje pokazuje da to razumijemo. Ono što se traži e, je ne klijentelizam, već konkurentnost, a to znači da zapravo na tržištu postoji jako puno igrača, a nitko od njih e, nema dominaciju. E, I puno zapravo tržišnih igrača funkcionira kao kartel kao što obično biva, Europska unija najprije upozorava, ali budući da ne razumije prirodu problema, potratit će novac, a ništa neće postići, možda će još i pogoršati situacije. Upravo zato moja zemlja glasovala za odlazak iz Europske unije. Hvala. Sada jednu minutu za ENF ima Olaf Stuer. Hvala lijepa predsjedniče. Prošlog tjedna je revizorski sud e, dao jedan e, izvještaj o Moldovi. Tamo 80 milijuna eura je izgorilo, e, da tako kažemo. Kako je to moguće? Zemlja koja Eh, ima visoku korupciju, stalno eh, dobiva evropski novac. Govorimo o inovacijama, ali zašto ne gledamo eh, bolje načine da se koristi novac poreznih obveznika. Svake godine dobivamo desetke izvješća o zloporavi e, novca poreznih obveznika. Stoga u ime poreznih obveznika pitam kada će se to zaustaviti. Hvala lijepa. E, e, za nezavisne govori sada Lampros Futulis. Ima jednu minutu, izvolite. Kohezija u Europskoj uniji samo postoji u e, uredima naših e, tijela ali činjenica je da oko toga ne treba voditi preveliku raspravu, nego moramo se usmjeriti na nešto drugo, a to je podržati malo i srednje poduzetništvo te inovacije. Samo zahvaljujući njima mi ćemo moći postići razinu konkurentnosti koja nam je potrebna kako bi se Europska unija vratila na vodeće mjesto. Ono što ne možemo reći, a to je da postoje strategije koje mogu širiti znanje o održivom razvoju i rastu kada su politički političke greške te koje se čine u Europskoj uniji imaju posljedice za južne zemlje gdje je jako visoka stopa nezaposlenosti i gdje u nekim mjestima vlada glad. Kada govorimo o toj politici smatramo da je ona pogrešna. Malo poduzetništvo mora e, odgovarati tržišnim potrebama, ali da bi to mogli napraviti moraju proći kroz čitavu birokratsku zavrzlamu koju moramo pojednostaviti. Mi moramo usvojiti mjere kao što su minimalna plaća na razini Europske unije jednaka u svim državama članicama. I također moramo smanjiti mnoge troškove kako bismo mogli povećati plaće. Na taj način imat ćemo više inovacija i više rasta. No, da bi to bilo moguće, Europska unija mora biti zainteresirana za zdrava ulaganja, za suradnju s radnicima, a ne samo za interese velikih multinacionalnih kompanija. Sada dolazimo do drugih govornika. Klaudija Šmit ima minutu i pol, izvolite. Gospođo povjerenice, predsjedniče, kolege i kolegice, na početku se zahvaljujem izvjestiteljici na dobrom i uspješnoj suradnji e, na, u, u ovom izvješću. Imamo dobar izvještaj i htjela bih naglasiti nekoliko točaka Svatko tko se e, pozabavio ovim izvješćem zna, da e, ovo ima e, učinka na 80 milijuna ljudi u sedam zemalja. tako važan izvještaj nema mjesta za nikakve ljeve fantazije. Zaštita okolišta i alpskog područja su vrlo važni ali e, pri postizanju tih ciljeva ne smijemo zaboraviti ljude. E, lijepe, e, lijepi krajolici su vrlo dobri, ali ako tu nema radnih mjesta, onda će stanovništvo bježati iz tih područja. I iz toga razloga je vrlo važno da e, tim ljudima omogućimo da ostanu u svojoj domovini. Moramo ih pomagati kod ulaganja, moramo stvarati e, radna mjesta, prekograničnu suradnju, moramo imati gospodarski jaka alpska područja u kojem će moći živjeti i buduće generacije. Hvala. A sada minutu i pol ima Liljana Rodriguez. E, Zahvaljujem predsjedatelju. Prije svega želim e, čestitati izvjestiteljici kada govorimo o izvješću o europskoj koheziji. Da, e, mi smo također uveli neka poboljšanja koje se tiču prenosa znanja, stvaranja novih kompetencija i partnerstva. Dakle, smatramo da sigurno moramo produbiti ovo izvješće a u mojoj regiji, regiji Madeire, koja je znači jedna od najudaljenijih regija, izgubljeni su e, dva, izgubljeno je 23% teritorija. Ovdje govorim o mno, velikom broju ljudi koje su raseljene. Tri osobe su i e, umrle zbog velikog požara. Izgubili smo jako velik dio obradivih površina. E, u Madeiri toliko je područja koje su već do sada uništene zbog požara, posebice u Portugalu. Komisija, koliko vremena vama treba da biste odgovorili na taj problem? Zašto ne postoje nekakva rješenja za druge zemlje kao što su Italija, Španjolska, Maroko kojima ste pomogli? Što je s nama? Molim vas da poštujete i ove naše regije. E, činjenica je da su trenutno to regije u nepovoljnom položaju i da trebaju posebnu skrb. Mi nastavljamo i dalje e, ne shvaćati zašto ova komisija e, smatra da se Portugal mora potpomagati iz e, evropskih fondova, ali e, to ne vidi za naše regije. A sada kolega Serna izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, kolege. Evo ja se jako rado javljam zato što ovo izvješće o Alpskoj regiji je vrlo pozorno sastavljeno izvješće i na tome zahvaljujem kolegici Breso. I također je usmjereno na dva velika pitanja. Riječ je o e, velikoj makroregiji od 80 milijuna građana. E, to je znači područje e, koje se prostire od sjevera do juga Alba, ko Alpa koji su pogođeni usporenim razvojem ali to je regija koja je toliko korisna cijeloj Europi, no ujedno i jako krhka. Ovdje govorim o raseljavanju u posljednjih 10 do 15 godina koje se odnosi na 40% građana. To je područje kojem ako ne posvetimo pozornost s obzirom na izgradnju aktivnih infrastruktura koje na sjeveru i na jugu Alba mogu stvoriti e, razvoj te bogatstvo te pažnju e, e, po pitanju okoliša ako ne razvijemo te infrastrukture one će postati jednostavno pasivne infrastrukture, a ne aktivne. I raseljavanje je rezultat zbog tog nepovoljnog položaja, zbog tla koje je teško obrađivati i gdje se teško razvijati, ali istovremeno i jako važno područje. Mi smatramo da moramo zajamčiti dohodak tim teritorijima kako bi e, u budućnosti imali naseljavanje, a ne raseljavanje. Mi trebamo ponovno naseliti ta područja i moramo osigurati strategiju o kojoj ćemo, e, o kojoj danas raspravljamo, a koju ćemo sutra nadamo se usvojiti. Želimo na taj način pomoći e, tom e, teritoriju tako da mu osiguramo dodatni prihod, ali ne iz ljubavi zato što recimo ne volimo dovoljno tu zemlju. Ne, ljubav je i snažna, ali zato što je nemoguće samo s time djelovati i nemoguće se tako razvijati. Ja svako toliko čujem da se govori o nekakvim kriminalnim aktivnostima i infiltriranjima. Ja mislim da bismo trebali razmišljati manje o tome, a više o razvoju, zato što instrumente imamo na raspolaganju. Imamo i osobe koje su zadužene za nadzor e, tijeka tog razvoja, ali razvoj je potreban. Hvala vam. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Mateo Zahvaljujem predsjedatelju. Ulaganja su temelj za zapošljavanje i rast. Europska unija ulaže milijarde u istraživanje i razvoj i upravo zato imamo mogućnosti za budućnost. Moramo ulagati i u inovacije. To neće dovesti direktno e, nova radna mjesta i zato moramo surađivati sa e, poduzetničkim svijetom i moramo surađivati kako sa privatnim, tako i sa javnim sektorom. To je ono što nam je potrebno u okviru te e, strategije pametne specijalizacije kada govorimo o tim strategijama, one su u svakom slučaju pozitivne, ali ih možemo i poboljšati. Kao prvo, e, nisu sve regije jednake. Dakle, postoje skupine regija koje E, nisu oni modeli koji pokazuju e, uspjeh i to prvenstveno zbog njihovih početnih e, nemogućnosti i kapaciteta. Oni imaju manje mogućnosti ulaganja u inovacije i to zbog njihovih potreba i mogućnosti. Na temelju toga bi se i trebalo pomoć, moći ulagati kako bismo im pomogli. Također drugo, moramo potaknuti ljude da dobiju sva sredstva za poticanje gospodarskog rasta. Europska unija zajedno sa nacionalnim nacionalnim tijelima mora uključiti i regionalne i lokalne partnere koji moraju ulagati na temelju strategije pametnih specijalizacija. Jedino na taj način možemo napraviti korak prema snažnoj konkurentnoj Europi. Hvala. Hvala lijepa. Minutu i pol ima Kurcio Malteze. Izvolite. Dragi kolege, mi ovdje trošimo 26 milijardi kako bismo izgradili znači novu liniju Torino Lione umjesto da koristimo onu savršeno postojeću mrežu koja može obavljati trgovinski promet. Dakle, potratili smo gotovo 7 milijardi da bismo e, izgradili sustav tih pokretnih brana koje neće zaštititi Veneciju od poplava i od potapanja nego samo da se obogate korumpirani političari. E, također i kada govorimo o E, osiguravanju jednog zvonika koji je se srušio uslijed potresa u talijanskom gradu i ubio jednu obitelj. Naše alpske regije su te kojima se treba osigurati infrastruktura da se osiguraju od odronjavanja te od velikih poplava koje donose sve veće katastrofe. Političari e, posjećuju e, ta područja nesreća i obećavaju da se to više neće dogoditi. Samo nastavljaju lagati. To će se nastaviti sve dok ne pokrenemo, odnosno ne promijenimo ovu politiku, ludu politiku gradnje nepotrebnih infrastrukturnih e, zdanja. Mi moramo e, prije svega jamčiti sigurnost života naših građana i zato vas pozivam da glasujete o amandmanima koje sam podnio po pitanju izvješća Breso i gdje tražimo transparentnost svih sredstava i također da vode ostanu javno dobro i također protiv e, apsurdnosti i protračenja sredstava za gradnju linije Torino Hvala lijepa, gospodin Malteze. Ernest Maragal ima minutu i pol. Mi ćemo e, podržati ovo izvješće ali moram također i e, ocijeniti pozitivnom sve ono što je dosad napravljeno kada govorimo o e, e, kada govorimo o dosadašnjem korištenju fondova. Dakle, kada govorimo o korištenju programa i provođenju programa, to mora biti dosljednje. Drugo, moramo imati veći prioritet kada je riječ o ostvarenju ovih e, e, projekata koji se tiču pojedinih regija i uvijek su ti koji imaju najmanje koristi malo i srednje poduzetništvo. To moramo promijeniti. Također, moramo se pobrinuti da imamo e, veće prihode, osiguramo veće prihode za one regije kojima je to najpotrebnije. Četvrto, moramo također i utjecati e, također moramo naglasiti regionalne programe koji se tiču pametne e, specijalizacije. Također se moramo i brinuti o klimatskim promjenama. Kada govorimo o specijalizaciji, to ne znači solidarnost. Mi moramo povezivati one najnaprednije regije e, sa onim manje naprednim kako bismo razmijenili znanja. Jedino tako možemo e, izbjeći da se e, programi ne provode kako je to potrebno. I šesto, Moramo biti jako oprezni kada uvodimo nove financijske instrumente ako ne želimo biti proturječni te ugrožavati rentabilnost i e, zapravo potrebu za e, novim infrastrukturama. Kolegica Beatrix von Storch ima jednu minutu. Hvala predsjedniče, govorimo danas o kohezijskoj politici. To znači e, subvencije e, Evropske unije koje moraju izjednačiti neravnoteže među regijama. E, već smo podijeliti 8 milijardi eura a do 2020 će se dodati još 15 milijardi tome E, e, vrlo je lijepo da se potpomažu mala i srednja poduzeća jer upravo ta mala i srednja poduzeća su kralježnica e, našeg gospodarstva. Stoga im moramo stvarno davati sredstva ova kohezijska politika međutim nije dobra. Moramo se pobrinuti za to da mala i srednja poduzeća ne trpe od prevelikih poreza. To će biti prava preraspodjela. Mirej Dornano ima jednu minutu. Hvala predsjedniče. Ja sam iz e, jugoistoka Francuske koje je najveći bazen e, bioraznolikosti Europe. Već 25 godina se borim za poštivanje okoliša. Borim se protiv projekta Lyon Turin. E, mada Evropska unija financira taj projekt Alpske regije e, zaslužuju suradnju, prekograničnu suradnju u upravljanju klimatskim promjenama. E, međutim, e, borba protiv depopulacije i za zaštitu lokalnih proizvoda je ključna. Evropska unija mora poštivati ulogu lokalnih zajednica i mora se boriti za asocijaciju e, za Alpe koja je osnovana 2011. Moramo uvijek biti budni kad se govori o makrostrateškoj integraciji e, koja može izbjegavati lokalne zajednice. Hvala. E, Joachim Celer ima minutu i pol. Izvolite. E, današnja rasprava imamo četiri izvještaja o kohezijskoj politici pokazuje koliko je raznolika ta politika u Europskoj uniji. E, te mjere kohezijske politike moraju biti ciljane i ići u korist građana Referiram se e, na izvještaj o teritorijalnoj suradnji u Europskoj uniji. Sloboda kretanja e, je načelo Europske unije, više nemamo granica. Ljudi mogu surađivati, prelaziti granice i e, što E, je od velikog značenja upravo za nerazvijena područja e, u Europskoj uniji. Europska teritorijalna suradnja ide i dalje. E, imamo jednu uredbu o tome, imamo pravne instrumente za to, za teritorijalnu suradnju, imamo i institucionalnu suradnju E, e, sve je to prekogranično, međutim e, vidimo da vrlo često iz nacionalnog egoizma taj se rad blokira, zaustavlja, vrlo često se tu miješaju lokalni, regionalni ili nacionalni pravni sustavi. Ovdje moramo dalje raditi kako bismo tu kohezijsku politiku i suradnju poboljšali. E, sada minutu i pol ima Derek Woon. Izvolite. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem izvjestiteljima i e, povjerenci na doprinos. Pozdravljam ovaj izvještaj. Ja ću se koncentrirati na istraživanje inovacije i mala i srednja poduzeća E, mi se koncentriramo na infrastrukturu i stvaranje radnih mjesta u kohezijskoj politici, ali moramo ulagati i u istraživanje i razvoj. Strukturne fondove moramo za zato koristiti, kao i fondove e, Obzor 2020. Trebamo pojednostavniti korištenje tih fondova Mislim da e, propisi moraju biti pojednostavljeni kako bi se ova dva fonda mogla približiti. E, također moramo olakšati malim i srednjim poduzećima pristup e, fondovima. Mala i srednja poduzeća često koriste te fondove, ali vjerujem da tu možemo e, našu djelatnost i e, poboljšati. Pojednostavljenje propisa tu može pomoći. E, mnogi ljudi kritiziraju kohezijsku politiku u ovom domu, ali često smo previše negativni. Kohezijska politika je uspješnica E, morate samo pogledati koliko je novih radnih mjesta stvoreno. E, mislim da kolege moraju biti pozitivniji. Hvala lijepa. E, sada Arne Gerike ima jednu minuti. Hvala lijepa. povjerenice, u današnjoj debati raspravljamo i o budućoj alpskoj strategiji. Tu su važne dvije točke. demografija i e, pomoć pri e, povećanju nataliteta. E, Alpski područji za njih je važna demografija, natalitet, pomoć za natalitet. Trebamo dobru medicinsku skrb trudnica kako je to aktuelno pokazuje e, da mnoge medicinske sestre e, odlaze iz tih krajeva. E, zato vidimo u planinskim područjima borbu da se borimo za bolju medicinsku skrb, moramo se boriti za zaštitu naših majki. Hvala. Hvala lijepa. A sada minutu i pol Ivan Jakovčić

revidirati ova povijesna tri ne i vidjeti kako zaista da ove makroregije sažive do kraja. Hvala lijepa. Dimitrios Papadimolis ima jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem. E, povjerenice Evo, u ovih proteklih e, nekoliko godina, dobar dan, u ovih proteklih e, nekoliko godina e, i su se povećale neravnoteže i nejednakosti u socijalnom i regionalnom smislu. To je ono što prijeti koheziji Europske unije i upravo zbog toga povećava se broj osoba koje E, čije jednostavno očekivanja o Europskoj uniji nisu ispunjena. Ono što moramo napraviti, a to je ojačati politiku Europske unije, a ne oslabiti tu politiku. To se događalo u posljednjih nekoliko godina i zato moramo promijeniti kriterije kako bi taj novac kohezijske politike morali ne samo povećati, nego i usmjeriti ga tamo gdje je siromaštvo, nezaposlenost i neravnoteža gdje su najveći. Dakle, e, moramo ga usmjeriti tamo gdje do sada smo imali najmanje ulaganja. U mojoj zemlji, e, u kojoj je u proteklih e, nekoliko dana pretrpjela velike poplave koje su odnjele i živote, a da ne govorimo o nanesenoj šteti, taj fond za solidarnost bi se trebao primjenjivati prema propisima. Mario ima jednu kada govorimo o izvješću i toj strategiji koju smo zaista volj, e, željeli mi svi ovdje na sjeveru moje regije i moje zemlje, znači posebice u e, Lombardiji, to je kasni odgovor, ali napokon smo ga dobili. To je ozbiljan odgovor koji je pun obećanja na toliko pitanja koja su postavila naše, koje postavile naše alpsko stanovništvo koji su vezani u svoj teritorij i identitet. oni su zaista vrlo nestrpljivi vidjeti tu solidarnost Europe koja se do sada rijetko vidjela. Oni su stalno govorili o njihovim potrebama e, za e, e, održanje njihove bioraznolikosti i također kulturne baštine. Ali postoji jedno veliko pitanje. morate se i vi ovdje pitati povjerenice, izvjetitelje i svi mi ovdje se moramo pitati je li ta politička potpora država članica dostatna. Na primjer, u našoj vladi u našoj zemlji imamo Renzijevu vladu koja e, predlaže reformu Ustava koja anulira moć regija. I sada oni govore o e, nekim drugim e, politikama, a trebali bi se sramiti zato što ukidaju prava regionalnih tijela. Minutu i pol ima Franc Bogović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih e, čestitati izvjestiteljima. Gospođo povjerenice, kohezijska politika ima za cilj otkloniti razvojne praznine i to se odnosi i na regije i na zemlje. Nadalje, cilj joj je da se postigne napredak u razvoju i treće, želi okupiti regije i dijelove Europe. E, htio bih se osvrnuti na izvješće o pametnoj specijalizaciji. Europa nije u stanju uspostaviti učinkovitu suradnju između gospodarstva, znanosti, inovacije i specijalizacije. Zbog toga naše tehnologije kasne za ostatkom svijeta. Neki ne razumiju to. Neki ljudi ne znaju što moramo napraviti. Mi moramo povećati kohezijske mjere u Europi. Sljedeća stvar na koju se želimo osvrnuti je Europska strategija za Alpsku regiju. Ja sam iz Slovenije. Mi predsjedavamo Alpskom regijom. Gospođo povjerenice, bili smo zajedno na prvom sastanku toga tijela. I moramo omogućiti ljudima koji žive u tom prekrasnom području da zadrže, da očuvaju okoliš, a s druge strane da se očuva život i gospodarska djelatnost, odnosno aktivnost putem naših napora. Hvala lijepa gospodine Bogović. Sarka Smolkova, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. U svom kratkom govoru osvrnuću se na mala i srednja poduzeća jer jačanje njihove konkurentnosti bila je tema mojih prijedloga koji su se odnosili na moju regiju. Nitko ne dovodi u pitanje važnost e, malih i srednjih poduzeća pri zapošljavanju ljudi, čak i oni isto tako, one isto tako osiguravaju preživljavanje mnogim obiteljima. Stoga treba stvoriti uvjete koji će omogućiti im da se razvijaju. Prije svega trebaju imati e, pristup kapitalu pod istim uvjetima koje velika poduzeća. Nadalje, mislimo da podupiranje malih i srednjih poduzeća će isto tako doprinijeti poboljšanju infrastrukture u zaostalim regijama. Nadalje, htio bih reći da mala i srednja poduzeća u ovom trenutku su opterećena regulativom, primjerice javne vlasti, jako kasne u isplatama, a mala i srednja poduzeća zbog toga se suočavaju s brojnim problemima. Istovremeno, povlačenje e, sredstava treba biti prioritet u Europskoj uniji i htio bih zahvaliti, htjela bih zahvaliti još jednom izvjestiteljima na sjajno obavljenom poslu. Hvala gospođo Smolkova. ima jednu minutu. Hvala predsjedniče. Pozdravljamo da alpske regije e, želimo snažiti, da ih želimo umrežavati e, jer je to ključno za njihov razvoj. Alpske regije moraju dobiti i zaštitu e, okoliša moramo osigurati bioraznolikost u tim područjima. O tome trebamo raspravljati. Mislim da su ove strategije e, od osobite važnosti. E, moramo njegovati životinski svijet, biljni svijet u tim regijama E, i provoditi ove mjere koje se predlažu. Poljoprivrednici i šumari su čuvari e, tog okoliša. E, oni moraju dobivati dobre cijene za svoje proizvode, a ne milostinju. Hvala gospodine Obermajer. Herbert Dorfman ima jednu minutu. Hvala predsjedniče. Alpski prostor je složen prostor Eh, on eh, eh, to je prekogranični prostor on je turistički vrlo važan stotinu milijuna ljudi ljetuje svake godine u alpskom, alpskim područjima a naravno i zimuje E, to su ali vrlo često nerazvijana područja. Stoga moramo imati za njih zajedničku razvojnu politiku i zajedničku prometnu politiku. Takva politika treba investicije, recimo to je područje Brennera i Tureliona E, tu su potrebna ulaganja. Alpsko područje je prirodno područje i e, kulturno područje i gospodarsko područje. U alpskom području e, vrlo često imamo i negativnih djelovanja a to može znatno poremotiti e, osjetljivu ravnotežnu ovog područja i e, zbog tog aspekta e, moramo zaista paziti na životinski i biljni svijet tih područja. Minutu i pol ima Daniela Đufrida. Hvala predsjedniče ja bih prije svega htjela iskoristiti ovu priliku da vam zahvalim na vašem senzibilitetu i na spremnosti koju ste pokazali kada, kada ste e, zapravo došli na mjesto tereta u Italiji, e, potresa u Italiji. Dakle, vi ste tada e, ukazali na sve one potrebne akcije koje se moraju provesti s obzirom na to teško pogođeno područje. Kada govorimo o tim politikama, one se tiču rasta, razvoja, ali i za zapošljavanja. Ako želimo stabilan rast, on ne ovisi samo o industriji koja se mora rasti i širiti. Ne. Malo i srednje poduzetništvo su u srži tog tkiva, pogotovo kada je riječ o manje razvijenim gospodarstvima kao što je jug Italije. Oni su tamo e, pravi pokretač gospodarstva i upravo se prema njima trebaju usmjeriti sva sredstva iz kohezijske politike. No, nažalost nam kažu da e, strukturni e, investicijski fondovi nisu dovoljno dovoljni za sve te prepreke koje se moraju nadići. Prvo je birokracija, drugo pristup zajmovima. To je naglašeno i u izvješćima. Malo i srednje poduzetništvo nailazi na prevelike barijere kada je riječ o sustavu programiranja u svim fazama poslovanja. Kada govorimo o dostupnosti zajmova, ona mora biti temelj kohezijske politike. Ovdje govorimo o novim financijskim instrumentima koja bi trebale osigurati banke. I bitno je da upravitelji na lokalnim razinama izmjenama mogu osigurati, zna, e, osigurati zajmove malom i srednjem poduzetništvu kako bi se mogli razvijati. Julie Ward ima a, e, minutu i pol. Prije svega komentar vezan uz mala i srednja poduzeća koje predstavljaju kralježnicu našeg gospodarstva. Stoga trebamo olakšati njihovu mogućnost da posluju i trguju širom Europe, prije svega na, u području um, kreativnih industrija i medija. To znači da trebamo pružiti potporu za zadruge, za društvena poduzeća i za alternativne poslovne modele jer oni imaju jako puno potencijala i na taj način se može etično e, poslovati i na taj način se osigurava odgovornost poslovnog sektora. Isto tako trebamo se pobrinuti da isključene skupine i ranjive skupine imaju pristup e, poduzetništvu, obrazovanju, prije svega djevojke i žene koje imaju veće prepreke i susreću se s predrasudama. Potrebno je više inovacija i više sinergije između kohezijske politike i inovacijske strategije. Inovacije su po definiciji e, transverzalni koncept. Stoga pozdravljam napore da se bolje koordiniraju izvori financiranja kako bi se osigurao održiv razvoj u europskim e, regijama i to i u ruralnim i urbanim sredinama. U srpnju sam bila u Manchesteru na e, ljetnom znanstvenom forumu. E, tu se govorilo o vezi između umjetnosti i znanosti zajedno s kolegicom Evon Kali. Tu se potvrdilo da postoje i potražnja u obje zajednice da se promijeni mentalitet usredotočenosti na jedno područje. Svi su e, zagovarali globalni pristup inovacijama i misle da je treba e, istražiti njihov zajednički učinak na društvo. To bi trebalo biti suština e, strategije za pametnu specijalizaciju. Govornica je prekinuta. Čaba Molnar ima minutu i pol. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. U kohezijskoj politici i u svim ovim programima najveći problem je korupcija. Postoji niz država članica gdje, iz kojih dospijevaju um, vijesti o korupciji. Jedan od najgorih problema je upravo u mojoj zemlji, Mađarskoj. Gotovo ne prođe dan posljednjih godina gdje se u novinama ne spominje nekakvo pitanje koje je povezano s političarem, oligarhom i tako dalje, a uvijek se radi o upravljanju novcem. Ti korupcijski skandali, eh, skandali se ne procesuiraju i nema sankcija. Postoje e, određene države članice, uključujući i Mađarsku, gdje e, Ured državnog e, odvjetnika samo naizgled provodi istrage, ali zapravo ne čini puno. Postoje države članice koje se stoga doista protive uspostavi europskog tužitelja. I to je nešto što sam shvatila i to želim podijeliti s vama. Ako država članica ne žele doprinijeti e, uspostavi Ureda Europskog e, tužitelja kako bi se borili protiv e, korupcije. Što to zapravo znači? To znači da govore da ne žele da se korupcijski slučajevi istraže. Stoga e, naša preporuka, možda ne sada, ali nakon e, dva, 2020. godine trebali bismo reći da samo one države članice mogu dobiti e, potporu Europske unije samo ako su u stanju poduprijeti osnivanje Ureda Europskog tužitelja. Jer ne možete reći da ste spremni uzeti novac, ali ne želite procesirati takve predmete. Hvala, prelazimo na spontano javljanje za riječ. Imam dvostruko toliko govornika koliko imamo vremena. Počet ćemo sa kolegom Novakovim. Hvala, gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice roditi se na Balkanu nije uvijek neka velika nesreća, jer teško stanje čini vas genijem i čini vas kreativnim e, neovisno o ozbiljnosti problema. Znam da neki ovdje zagovaraju ograničavanje kohezijske politike. Dragi kolege, kohezijska politika nije kolač koji možemo razrezati kako želimo. To je nešto što se financira i iz nacionalnih politika i proračuna. I postoje na stotine regije koje računaju na nas. Želimo li doista e, sami sebi pucati u nogu? Što će se dogoditi ako ograničimo e, e, kohezijsku politiku? Ništa se neće dogoditi jer ljudima je dosta praznih riječi. Nadam se da će, da će prevladati glas razuma. Puno je pitanja koja si moramo postaviti. Radi se o birokraciji i uvjeren sam da će prevladati glas razuma ovaj puta. Hvala. Hvala kolega Novakot. Kolegica Grapini ima riječ. Domnule președinte, doamna comisar, apreciez foarte mult... Zahvaljujem. Cijenim današnju raspravu jer e, mislim da za ujedinjenu Europu ništa nije važnije od kohezije. Referiram se e, naročito na jedan od izvještaja jer dolazim iz alpskog područja. Moramo to podržati, ali još je važnije da e, istražimo zašto mala i srednja poduzeća nemaju e, pristup kreditima, e, subvencijama i tako dalje. Kad govorimo o koheziji, onda moramo govoriti i o strateškom e, fondu za ulaganja, fondu za strateška ulaganja. Ne smijemo dovesti do još većih ravno, neravnoteža između regija. Stoga, gospođo povjerenice, molim da e, se srednjeročno pozabavimo i ovom temom i vidimo ne bismo li tu trebali nešto promijeniti. Trebamo misliti i na novo osnovana poduzeća i na nova radna mjesta u pograničnim područjima, u prekograničnoj suradnji možemo mnogo postići. E, e, stoga se nadam da će e, kohezija i da dalje biti osnovom naših sporazuma. Kolegica Bilbao Barandika ima riječ, izvolite. Hvala predsjedatelju, povjerenice. Inovacije e, su zapravo te koje pokazuju da Europska unija zaista mora u potpunosti promijeniti svoje paradigme upravljanja regije, e, posebice kada je riječ o strategijama za pametnu specijalizaciju, e, kroz iskorištavanje vlastitih resursa te kroz e, prikladne sinergije, moguće je da će uspjeti poboljšati svoju situaciju, ali ono što moramo napraviti to je promicati njihovu proizvodnju. E, komisija je još uvijek ta koja nije uspjela e, poštivati tu logiku, ono što se događa zapravo u Baski, a to je da kroz e, strategiju pametne specijalizacije i dalje ne uspijeva povisiti svoj dohodak. No, e, ako mi zadržimo takvu strategiju i ako ne poboljšamo e, provedbu svih tih programa, onda nećemo napraviti nikakav napredak. Dakle, e, to je ono što mi zahtijevamo kao prvo kao regija, a onda i kao država. Hvala. Hvala kolegice Bilbao Barandika. Kolega Vivas ima riječ. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Evo, ja sam se ovdje javio za riječ i to u trenutku u kojem e, zapravo ovdje slušamo e, neprihvatljive tvrdnje e, Europske komisije po pitanju Portugala. Svi ti programi i za pomoći nisu uspjeli razriješiti portugalske probleme. Znači, Portugal je taj koji je odlučio u jednom trenutku prekinuti taj pakleni ciklus politike trojke i Portugal je prestao biti zapravo e, to e, kao e, žrtveno janje Brisela. E, ucjene su prestale i napokon e, smo ponovno počeli koristiti strukturne fondove. Dakle, Europska komisija nije ta koja se bavi ispravkom određenih e, nekorektnosti, ali to nije slučaj samo sa Portugalom, nego također i sa drugim državama Europske unije. Europska komisija želi još više kazniti sve one države koje najviše pate zbog krize i pokušava kompromitirati i ugrožavati sve njihove mogućnosti za gospodarstvo gospodarski oporavak. E, kolegica Bilde ima sada riječ, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Mala i srednja poduzeća predstavljaju pokretač rasta i od radnih mjesta. 23 e, milijuna radnih mjesta e, odnosno 85% novih radnih mjesta je otvoreno od strane malih i srednjih poduzeća. U Francuskoj 610 novozaposlenih osoba je zaposleno od strane malih i srednjih poduzeća. Ja sam shvatila da politički prijedlozi su vrlo često preudaljeni e, od e, stvarnosti poduzetnika. Ne smijemo zaboraviti <clears throat> odnosno moramo biti učinkoviti, što znači da trebamo zaboraviti ideološke borbe. Trebamo e, biti pragmatični i e, treba reći da politika kasni za ekonomijom. E, treba ne smijemo stalno nametati e, zakone i tako dalje. Male i srednja poduzeća trebaju stabilno porezno okruženje, ne, ne smiju imati previše opterećenja, trebaju lako doći do kredita i ne smiju biti suočen, suočena s dumpingom. Eto, to su njihove stvarne potrebe. Hvala. I na kraju ovog postupka kolegica Sinandinos ima riječ. Izvolite. Zahvaljujem. Kada govorimo o poboljšanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, to nije samo pitanje financiranja. Bez obzira na trošenje novaca neće samo to dovesti do gospodarskog rasta. Potrošeno je, potrošene su milijarde iz različitih kohezijskih i strukturnih fondova i time smo već trebali okončati taj problem nezaposlenosti. Ali ne, nama trebaju zapravo metode koje će omogućiti malom i srednjem poduzetništvu da uistinu jačaju i to imaju imajući na umu povećanje njihove konkurentnosti u odnosu na velike tvrtke. Moramo okončati sa tim birokratskim postupcima za malo i srednje poduzetništvo, ujednačiti sustav koji će se primjenjivati u svim državama članicama. Moramo stvoriti inovacijsko okruženje kako bismo e, uspjeli ostvariti e, kružno gospodarstvo i kako bismo e, proizvodili ekološke proizvode. Dakle, kada govorimo o zajmovima, oni se trebaju ju povećati kad je riječ o malom i srednjem poduzetništvu, te treba osigurati poreznu politiku koja jamči da će e, nakon određenog perioda, e, prijelaznog perioda imamo isti sustav za sve države. Ovim je završen catch the eye postupak. E, sada ćemo, ćemo najprije čuti povjerenicu Kreću.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 Veze sa srednjim, malim i srednjim poduzećima je vrlo korisno. Čuli smo mnoge govornike e, i čuli smo da politika e, i e, potpora srednjim i malim poduzećima mora biti veća jer je to kralježnica europskog gospodarstva. Veseli me što to većina govornika pocrtava važnost kohezijske politike unatoč nekim kritičnim primjedbama mislim da kohezijska politika mora dovesti e, do poboljšanja svakodnevice svakog građana. Ona je važna u svim državama s članicama što se tiče malih i srednjih poduzeća, tu su uložena već velika sredstva. E, mala i srednja Mislim da smo značajno smanjili birokraciju i da se programi sada bolje koriste. Mislim da moramo bolje surađivati bolje surađivati i sa odborima parlamenta. E, i imamo odbor za regionalnu politiku, e, imamo odbor za nadzor proračuna i ti odbori moraju bolje surađivati. Što se tiče e, tiče izvještaja gospodina Valkarsela, naravno Trebamo odgovarajuće strategije i, za e, pametnu specijalizaciju. I svi e, izravno zainteresirani e, čimbenici, lokalne vlasti, predstavnici sve, sveučilišta, predstavnici malih srednjih poduzeća moraju surađivati za pametnu specijalizaciju. E, e, mi smo stoga osnovali jedan savez, jedno umrežavanje e, za najbolje korištenje energije, ali i na području hrane i inženjeringa Ne može e, se svaka regija razviti u novu Silicon Valley, ali moremo e, možemo doprinjeti razvoju e, zaostalih područja. Mislim da se fondovi mogu vrlo dobro koristiti. Što se tiče inicijative gospođe Mihajlove, E, e, koja se tiče teritorijalne suradnje u Europi. E, pozdravljam inicijativu parlamenta. Interreg može to koristiti kao dobar primjer za ono što Europa može postići 25% stanovništva Europe živi u pograničnim područjima, stoga trebamo poticati prekograničnu suradnju. Na primjer, između Njemačke i Poljske e, postoji dobra suradnja, ali i Belgija i Francuska bi mogle bolje surađivati, e, jer tu nema jezične prepreke Tome treba prilagoditi i zakonodavstvo, treba ukloniti barijere, naročito na područjima gdje je opet uvedena granična kontrola. Sve to može doprinijeti e, boljem razvoju tih područja. E, između uh, u razdoblju 2014. i 2020 imamo uh, program Interreg 5 imamo sada jedan uh, cross border review a sada nešto o izvješću iz gospođe Breso gospođa Breso je naglasila da strategija za alpska područja jeste e, ključna komponenta za teritorijalnu suradnju. U sljedećih nekoliko mjeseci ćemo imati izvještaj o makroregionalne strategije. Mm, e, E, imat ćemo ocjenjivanje Europske strategije za alpska područja. E, e, vidjet ćemo kako ta suradnja mora izgledati u budućnosti kako bi europski građani mogli bolje živjeti čak i u najperifernijim regijama. U sadašnjoj fazi ne mogu odgovoriti na brojna pitanja koja su postavljene jer je i moje vrijeme ograničeno. Imali smo četiri izvještaja, ali bilo bi nepravedno kad bi e, jedna zemlja koja je dobila, koja je dobila milijarde eura da Predstavnik te zemlje kaže da kohezijska politika e, se vidi samo u europskim institucijama. E, predlažem da zajedno odemo u Grčku da vidimo e, koje je koristi kohezijska politika donijela Grčkoj mi smo donosili mjere u izvanrednoj situaciji. Nijedna druga zemlja nije dobila toliko novca iz kohezijske politike kao Grčka. E, e, e, da li bi Atena imala podzemnu željeznicu da 90% financija sredstava nije došlo od Europske unije Škole u Grčkoj su dobile, su rehabilitirane, obnovljenje. Evropska unija je značajno doprinjela poboljšanju položaja Grčke i to tijekom e, niza godina i u komisiji i u Europskom parlamentu e, radimo zajedno sa odborom za regionalni razvoj u korist Grčke. E, naš se rad, e, kao što vidimo, nepravedno e, kritizira. ovo sam htjela još reći na kraju svog govora što se dogodilo u Marmeni i u Italiji ovog, ovog ljeta tu želim izraziti e, svoju solidarnost sa e, stanovnicima te regije. Do e, sredine studenog će biti, biti moguće da se koriste sredstva iz fonda solidarnosti u iznosu od 1,3 milijarde eura E, to je već e, e, Italija je dobila velika sredstva za uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda uključujući i potrese. Ne znam što je nastalo iz svih tih sredstava spremni smo e, promijeniti regionalne programe ako je to potrebno ali s obzirom na ove prirodne e, katastrofe u Italiji u posljednjih nekoliko godina mi smo e, Evropska unija dala velika sredstva Apeninsko područje je nažalost trusno područje kad budemo govorili o, e, graničnim područjima, opet ćemo govoriti o toj temi. E, moramo surađivati sa lokalnim vlastima tih regija. E, ove, ova perifarna područja su vrlo važna tema i od Nadamo se da ćemo se sastati sa parlamentarcima iz tih regija. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. E, govorili ste o e, kolegi Fundulisu, on nažalost nije više ovdje. E, žalosno je da kolege koji govore onda odu. Sada kolegica Damato ima dvije minute, izvolite. Hvala. Evo, na kraju ove rasprave želim samo naglasiti neke aspekte. Prvo, ekonomska kriza da, ali prije svega politike štednje su ugušile unutarnju e, ponudu i naše malo i srednje poduzetništvo. Treba im se pomoći kada je riječ o dostupnosti zajmova. Moramo poboljšati odnos između bankarskog sustava i malih tvrtki. Financijski instrumenti su visoki rizik i nemamo još uvijek činjenica i dokaza koji nam e, pokazuju da oni mogu dobiti prednost nas pred subvencijama. Kada govorimo o Uniji tržišta kapitala, to je također još jedna inicijativa u nastajanju, a mi nismo tako optimistični bez obzira na komisiju. Ono što moramo, u što moramo ulagati su administrativni kapaciteti, e, sudjelovanje i transparentnost i također veća administrativni kapaciteti. Treba biti i bolja transparentnost u korištenju fondova. Također kada definiramo sve one preduvjete za izradu nacrta projekata, moramo biti e, više usmjereni na zahtjeve onih krajnjih korisnika. Također moramo razmišljati o partnerstvu i izvjeći da se politika kohezije smatra zapravo kao još jedna naredba od OZGO. E, to je nešto što itekako možemo e, usavršiti, ali kohezijska politika je nešto što se mora oštro braniti. Tu veliku odgovornost imaju i države članice, pogotovo one na jugu Europe koji su do sada bili glavni korisnici te politike. Među njima e, još uvijek neki nisu se jasno izrazili po pitanju te prije. E, i oni zapravo e, e, pokazuju da se gaze i ne iskorištavaju oni drugi programi koji su možda malo vitalni kao što je obzor 2020. pa se kohezijska politika pokazala kao zastarjela, ali zapravo ne shvaćamo da su, da je priroda drugih programa potpuno drugačija i da je možda kohezijska politika zaista jedini demokratski instrument i koji može ujediniti naše zajednice. Hvala vam. Hvala kolegice da, Damato. Kolega Valkarsel ima dvije minute, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedatelju. Gospođo povjerenice, ja vam zahvaljujem na pozitivno ocijenjenom ovom izvješću e, kada govorimo o e, znači regionalizaciji i RISU 3. Također želimo da se e, objave svi priručnici za razvoj i za nacrt svih tih strategija za pametnu regionalizaciju i također i za pametnu specijalizaciju i također ono što tražimo a to je veća suradnja između e, lokalnih i regionalnih tijela te komisije i također bolja suradnja između ta dva programa kako bismo optimizirali resurse i kako bismo izbjegli dvostruko e, prolaženje kroz postupke e, kohezija je ta koja nam može pomoći da izradimo ceste, podignemo bolnice, također i obrazovne centre. Sve je to nužno. E, Španjolska je i tekako iskoristila tu kohezijsku politiku, ali ne smijemo zaboraviti da je e, najvažnija stvar od svega koja povezuje naše narode, da je to znanje. A ono zahtijeva posebnu razmjenu i to kroz inovacije, kroz tehnološki razvoj te kroz istraživanja. Dakle, to je ono ono što moramo podržati kako bismo uspjeli ostvariti tu strategiju pametne specijalizacije. E, to je naš autoput budućnosti i mislim da je bitno da idemo ususret takve budućnosti. Hvala. Hvala kolega Kolegica ima riječ, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospođo povjerenice, hvala vam na komentarima koji se odnose na moje izvješće o ETC-u. Hvala svim kolegama koji su izrazili svoja stajališta u odboru regiji. Inače, puno smo radili na ovom izvješću. Htjela sam još jednom istaknuti da se pokazalo da je ETC vrlo um, učinkovit te da ima puno potencijala u područjima kao što su digitalne tehnologije, energetika, znanstvena istraživanja, pametna spacijalizacija, zašto ne? U području obrazovanja, kulture, okoliša i tako dalje. Uvjerena sam da će da europska teritorijalna suradnja ima potencijal za daljnji razvoj. U budućoj kohezijskoj politici nakon 2020. godine ETC može postati temelj za redistribuciju potencijala naših različitih regija i teritorija, neovisno radili se o prekograničnim regijama ili drugim vrstama teritorija. Teritorijalna suradnja, europska teritorijalna suradnja ima ogroman potencijal za daljnji razvoj i uvjerena sam da ovakve rasprave poput ove današnje će dodatno osnažiti razvoj ETC-a. Hvala kolegice Mihajlova. Kolegica Bresa ima riječ. Hvala predsjedatelju. Hvala kolegama na javljanju i hvala povjerenici na zanimljivim najavama koje nam je obznalila po pitanju budućeg razvoja makroregionalnih strategija, a posebice ove naše. Izazov ove strategije, to sam i ranije rekla, je taj da održimo e, kao cjelinu jednu tako kompleksnu i diversificiranu regiju. Dakle, to su neke regije koje su u velikim poteškoćama s jedne strane, druge su zaista još neoštećene, druge su udaljene i tako dalje. Dakle, riječ je o regijama koje se smatraju marginalnima, rubnim regijama u svim zemljama. E, ovdje ne govorimo o planinama, nego govorimo i o nizinama, te također i o gradu gradovima koje su uvijek bile okarakterizirane dinamičnosti i inovacijama. To je ono što može pomoći planinskim e, regijama da razviju nove projekte na način da ne postoje više građani iz A ili B klase. E, ovdje smo mi ti koji možemo i tekako pomoći. Dakle, e, moguće im je pružiti mogućnost znači teleworka ili možda nekih drugih opcija koje će im omogućiti da budu bolje povezani jer kao što znamo znate, kod nas u planinskim regijama taksija nemamo i moramo se povezivati na drugačije načine. Trebaju nam inovativna rješenja koje će nam omogućiti da se bolje suočimo sa izazovima tako složene regije kao što su Alpe. E, saslušala sam čitav niz javljanja i govora po pitanju infrastrukture Torino Rione, znači koje se ne tiče ovog e, znači izvješća, to je već dogovorena, dogovoren projekt koji je započeo, e, za koje je započeta realizacija. I ono što je nama potrebno, a to je da osiguramo povezanost svih tih alpskih i perialpskih područja kako bi se u potpunosti vrednovala njihova važnost. I također ono što želimo napraviti napraviti, a to je da se smanji e, e, cestovni i kamionski promet u alpskim područjima. E, vidjeli ste i sami kakav je slučaj sa našim alpskim regijama i cestama koje su prenapučene. Hvala gospođe Breso. glasovanje će se odvijati sutra. Sada dolazimo do izvješća kolega, kolege Koraoa. Uzajamni fond EU-a za Afriku, implikacije za razvojnu i humanitarnu pomoć. Gospodin Korao ima četiri minute.